reda. To je točka za koju je zadužena gospođa Monin Chartier predfinanciranje za operativne programe koji dobivaju potporu u okviru inicijative za zapošljavanje mladih. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice. Na početku želim vam reći da sam ja večeras ponosna, ponosna na institucionalni posao koji je obavljen na europskoj razini. Postoji stvarna volja u komisiji, vijeću, kojemu žao mi je što je njihov predstavnik otišao, ali postoji stvarna volja u komisiji, u vijeću i u parlamentu da se brzo postignu rezultati kako bi se osigurala efikasnost. I ta politička efikasnost ono je što je zapravo odrednica naše strategije. Gospođo povjerenice, mislim da vam mogu uistinu zahvaliti. Veliko vam hvala jer smo započeli s radom četvrti veljače, danas je 25. travnja i mislim da nema mnogo europskih odluka koje su se uspjele donijeti u takom kratkom vremenu i tako brzo. Također želim zahvaliti izvjestiteljima u sjeni, svima njima Jana Sinanska za EKR, Martina Dlabajova za DF i Patrik Lujarik za GUE. Dragi kolege, znali smo prebroditi razlike ujediniti vlastitu volju zato što smo bili svjesni toga u kojem smjeru želimo raditi. A koji je bio smjer naših aktivnosti? To je bio smjer koji teži efikasnosti. Željeli smo da Europska unija bude efikasna u zapošljavanju mladih. Što se tiče inicijative za zapošljavanje mladih, želim reći da je to u konačnici zapravo e, bio najteži zadatak. Najteže je osigurati zapošljavanje mladih. Zašto? Zato što se oni nalaze u regijama s najviše poteškoća oni koji imaju eh, visoki postotak mladih eh, nezaposlenih mladih eh, od 25 godina radi se o najtežim regijama i najtežim problemama radi se o problemima mladih sa nedostatkom iskustva ili kvalifikacijama kojim ne mogućuju da uđu na tržište rada primjerice mladima koji su završili određene programe obuke u diplomaciji i jednostavno ono što oni imaju odgovara potrebama tržištama. I mi smo zapravo ovom inicijativom krenuli dupsti stijenu na najtvrđem dijelu i zaista je trebalo mnogo volje da se ujedinimo i da uspijemo u rekordnom vremenu obaviti ovaj posao. Mislim da je to nešto što definitivno potvrđuje našu radnu strategiju. Kao izvjestiteljica željela sam da svi e, iz svih klubova zastupnika imamo na raspolaganju najveći mogući broj informacija. Upravo zato smo s komisijom, s vijećem i međusobno održavali sastanke kada god je to bilo potrebno kako bismo uistinu mogli uskladiti našu političku volju vezanu uz ovaj jedinstveni cilj gdje smo pokušavali uspjeti unutar, e, unatoč tome što smo na neki način predodređeni za poraz ne samo da smo uspjeli objediniti vlastitu volju i ispoštovati rekordne rokove, e, uspjeli smo također udariti stvarne temelje na terenu, jer u ovome domu e, su svi koji zapravo poznaju e, situaciju i znaju kakve su potrebe na terenu. Svi znaju što trebaju korisnici i nositelji projekata na terenu ti ljudi trebaju pretfinanciranje koje je značajno. Dakle, kada ste gospođo povjerenice predložili da to pretfinanciranje prođe, prijeđe od 1% na 30%, to je nešto što je zaista pokazalo da Europa zna kakve su potrebe na terenu, jer nositelji projekata ne mogu se u regijama koje imaju najvećih poteškoća e, odlučivati kome će dati, a kome neće i to je nešto što je pokazalo našu spremnost na efikasnost. Zaista, nalazimo se u... natječemo se s vremenom i ja se nadam da ćemo u tome uspjeti. Mislim da večeras trebamo biti ponosni na određen posao, a nadam se da ćemo sutra e, glasovati značajno, da ćemo poslati poruku koja će državama članicama biti podstrek i koja će dati potporu projektima u okviru inicijative za zapošljavanje mladih jer to je ono što trebamo. Trebaju nam projekti. I sada je na vijeću da potakne države članice kako bismo na terenu zaista imali situaciju da mladih izvuči korist od našega rada. Hvala. Eh. Hvala gospođo izvjestiteljice. Hvala gospođi Šaltije. Sada u ime komisije riječ ima povjerenica Thyssen. Uh, thank you, President. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici. Želim zahvaliti parlamentu, naročito gospođi Moran Šartije što je dao prioritet ovome predmetu i također želim zahvaliti na učinkovitom i konstruktivnom načinu s kojim se postupalo ovim predmetom. Također želim zahvaliti parlamentu na rekordnoj brzini u posljedanju sporazuma u odboru i također sa vijećem o ovoj ključnoj pomoći inicijativi za zapošljavanje mladih i Europskoj uniji. Također želim čestitati Latinskom predsjedništvu na njegovom zalaganju za razradu ovoga predmeta koji je vrlo učinkovito obrađen što pokazuje da je suzbijanje nezaposlenosti mladih e, prioritet koji dijele sve europske institucije. Ne smijemo više gubiti vrijeme. Trebamo što prije provesti inicijativu za zapošljavanje mladih. Vrijeme je od ključne važnosti kako bismo im otvorili radna mjesta i pružili im praktična iskustva što će pomoći opet približavanju mladih ljudi tržištu rada svi trebamo održati svoja obećanja europskim građanima. To je ono što svi zajedno činimo predlažući, pregovarajući o i također usvajajući ovu uredbu. Ovaj prijedlog koji danas razmatramo namijenjen je rješavanju jednog problema koji spriječava uskoro pokretanje inicijative za mlade na terenu, a to je potreba za financijskim sredstvima. Dakle, predlažemo da se prefinanciranje 2015. godine poveća za e, do jedne milijarde eura, što će ubrzati provođene inicijative i doprijeti do 650 tisuća mladih ljudi, ali ostaće unutar okvira ukupnog proračuna. Ovaj prijedlog, e, sigurno sam, usvojit ćete velikom većinom, a on e, daje snažan poticaj zemljama članicama da što prije pokrenu mjere na terenu i time podrže vježbeništva, radna mjesta i nastavak obrazovanja i usavršavanje. Uvaženi zastupnici, provedba inicijative za mlade je sada u tijeku u svim zemljama članicama sa upipljivim rezultatima u nekim zemljama članicama kao što je pokazano u izvješćima po zemljama iz 2015. godine. Ovo jamstvo je dalo podstrek strukturnoj reformi i obrazovanja i zapošljavanja. Također je inicijativa omogućila i bolji prijelaz iz sustava obrazovanja na tržište rada i Također, dodatne mjere koje su usvojile zemlje članice će pomoći pravovremenoj provedbi ove inicijative koja s obzirom na hitnost ovoga problema je namjenjena upravo da se provede u što kraćem roku. Želim još jednom razuvjeriti zastupnike u ovom domu da će komisija obraditi ovo povećanje početnog predfinanciranja za 2015. godinu odmah nakon stupanja na snagu izmijenjene i dopunjene uredbe. Naravno, sada treba razmotriti kvalitetu predloženih mjera i u tom smislu komisija će i dalje pomno pratiti odvijanje cjelokupnog procesa i naravno izvješćavat će o tome Europski parlament. Hvala vam na pozornosti. Uh, thank you, Hvala gospođo povjerenice. U ime odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta riječ ima gospođa Silvi Guillaume. Euh, Hvala vam, dragi kolege. Ovaj prijedlog odgovara na jednu situaciju koju smo imali već više puta i zbog koje smo žalili. E, nakon što smo imali dokument o jamstva za mlade, još uvijek nemamo dosadne rezultate naspram nezaposlenosti koji se tiče danas jednog mladog od pet, pet mladih sa rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti. Imamo nedostatka ulaganja, manjak ambicije i svi ti simptomi eh, sada opterećuju jamstvo za mlade kako smo ga utemeljili u Europi. I imamo i gubitak jedne cijele generacije. Zbog toga je ovo neophodno, neophodno kako bismo smanjili taj jaz koji se stvara između mladih bez diplome, između mladih sa diplome i mladih koji su u usavršavanju. To je također mogućnost da mladi ostanu u kontaktu sa svijetom rada, sa svijetom usavršavanja. To je isto tako neophodno kako bismo spriječili dugotrajnu nezaposlenost i um, negativnu spiralu koja je s time povezana. Od 2008. godine znamo da su najranjiviji oni koji nemaju niti e, dosadnu diplomu, niti dosadno školovanje, a posebnu pažnju trebamo između ostalog posvetiti osobama koje dolaze iz e, uzredničkih obitelji, osobe koje imaju određene zdravstvene probleme, nikoga ne, ne smijemo ostaviti po strani i moramo brzo djelovati i to je Europski parlament i učinio tako što je usvojio ovaj, ovaj jamstvo. Hvala. Hvala. Sada riječ e, imaju predstavnici političkih klubova. Prva ima riječ gospođa Lara Komi u ime EPP-a. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti izvjestiteljici na izvrsno odrađenom poslu i također na uskoj suradnji sa povjerenicom. Ovaj prijedlog povećanja predfinanciranja koje se isplaćuje operativnim programima je svakako nešto što treba pozdraviti. Avans od milijarde eura od komisije također prijelaz za financiranje od 1% na 30% su korisne mjere koje će konkretno pomoći u provedbi ovoga instrumenta s obzirom na činjenicu da zemlje članice nisu izvojile dovoljna javna sredstva za podršku ovim projektima. Europa je pokazala da želi učiniti što može kako bi smanjila nezaposlenost, čak i više od prethodnog saziva, no pozivam zemlje i regije da u svojim programima uvaže pomoć za smanjenje nezaposlenosti mladih i to mora uživati prioritet u nacionalnim političkim programima iz vlastitog iskustva, ja sam sada u drugom sazivu, ušla sam prvi puta u parlament sa 26 godina, znam da je Europa sposobna brzo djelovati, za razliku od onog što mnogi misle. No, zapravo problem može biti provedba u zemljama članicama. Fond e, za e, jamstvo za mlade je imao dobre rezultate u nekim zemljama, a vrlo loše u drugima. Dakle, to je analiza koju treba provesti. U zaključku dopustite da kažem da trebamo imati bolju komunikaciju između europskih institucija i građana, naročito mladih, zato jer oni često ne znaju kako im se mogućnosti pruža i zbog toga ih propuštaju. Hvala gospođo Komi. Prihvaćate li pravu karticu? Gospodina Fronte. Gospodina Fronte. Prego. Sì, volevo da, htio sam samo pitati gospođu Komi, budući da je ona spomenula program jamstva za mlade, znali da je nedavno revizorski sud podnio izvješće o tome i što misli o tome što revizorski sud kaže u Italiji s obzirom na činjenicu da program jamstva za mlade nije donio nikakve koristi našoj zemlji i smatrali gospođa Komi da u budućnosti postoje preduvjeti za veću učinkovitost ovoga programa s obzirom na to da je, na to da je njezina stranka na vlasti u više talijanskih regija. Kao potpredsjednica EPP-a i također nadležna za politiku za mlade provodim e, analizu situacije na europskoj i na talijanskoj razini. Tamo gdje je na vlasti forca Italija, naročito u Lombardiji, odakle ja dolazim, program Jamstva za mlade je dao najbolje rezultate u čitavoj Italiji i to su činjenice kojima raspolažemo. Mi naravno još moramo mnogo toga učiniti, no ja se ne zalažem za to zato jer sam prisrana, zato jer nezaposleni mogu biti komunisti, fašisti ili socijalisti, bitno je da nađu posao. Komi? Hvala, gospođo Komi. U ime socijalista i demokrata riječ ima gospodin Benifej. Hvala gospodine predsjedavajući. Mi razmatramo izvrstan prijedlog Europske komisije. Ovaj je parlament pokazao veliku odgovornost osvajajući ovu mjeru vrlo brzo i također predviđat će glasovanje sutra predviđena je milijarda eura koja je namijenjena europskim mladima koji ne rade niti studiraju. U Italiji će se to povećati s 5 milijuna eura na 175 milijuna eura avansa. Također želim zahvaliti izvjestiteljici i povjerenici Tajcen što je u ovom prijedlogu preuzela naše traženje kluba socijalista i demokrata koji već godinama traži da se poveća predfinanciranje za programe koji e, smanjuju nezaposlenost mladih kako bi također e, se suočila sa nedostacima koje postoje u zemljama i regijama. Sada mi u Europi moramo pokazati sposobnost da bolje koristimo ove poticaje, polazeći od e, bolje komuniciranja ovih e, instrumenata i također od programa u korist malih i srednjih poduzeća. Naravno, e, moramo postići kvalitetne rezultate i pomoći mladima da se usavršavaju. Trebamo također riješiti i do sada prepoznate probleme kada je riječ o transparentnosti i ispravnom upravljanju sredstvima. Europska komisija treba to nadzirati zajedno sa parlamentom i zbog toga zajedno sa kolegama u odboru za zapošljavanje pripremamo usmeno pitanje zemljama članicama sa konkretnim pitanjima kako bismo e, istražili najveće napore i opipljive rezultate. Također ćemo se komisiji opratiti sa pismom u kojem ćemo tražiti da ne kasni i platom sredstava. Svaka vlada mora pokazati svoju ozbiljnost e, u smanjenju nezaposlenosti mladih i zbog toga ne smijemo rasipati resurse. Moji e, Moji vršnjaci imaju pravo na budućnost i Europska unija mora učiniti sve što je njezinoj moći kako bi ih izvukla iz krize i mi kao zastupnici u Europskom parlamentu ćemo nastavljati davati svoj doprinos u tom pravcu. Hvala. U ime ECR-a Gospođa Jan Žitnjanska. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Svi znamo koliko je važno da mladi vrlo rano nauče raditi kako bi bili aktivnim članovima društva. Tržišta rada u Europi u idealnoj situaciji bi morala moći nuditi takve budućnosti bez našeg uplitanja, ali ne živimo u idealnom svijetu, nego u svijetu gdje imamo na stotine tisuća nezaposlenih mladih. E, zbog toga smo uspjeli razraditi sa izvjestiteljicom e, snažan sporazum. Mladi su dobili sada snažan signal Europskog parlamenta da želimo učiniti sve što je u našoj moći, ali to nije kraj, nego je sada na zemljama članicama da dobro iskoriste dostupna sredstva. Ako to ne budu učinile, onda će samo razočarati mlade. Hvala. U ime Aldea riječ ima gospođa Martina Dlabajova. Hvala na riječi. Želim zahvaliti izvjestiteljici zato jer smo imale izvrsnu suradnju i dokazale smo da Europa može brzo reagirati, a sada je e, lopta u rukama zemalja članica. Prema jednom članku u češkim novinama Praga čini se da ima najnižu nezaposlenost u Europskoj uniji, 2,5%. No treba to sagledati u kontekstu, zato jer ako pogledamo nezaposlenost mladih, ona iznosi 10,1%, što je ne toliko visoko kao na Epiru u Grčkoj, gdje je nezaposlenih e, mladih 69,8%, ali zbog toga se trebamo usredotočiti na one regije kojima je najviše potrebna naša pomoć. Ova inicijativa za smanjenje nezaposlenosti mladih e, ima proračun od 3,2 milijarde, od čega će milijarda odmah biti dostupna, a 4 milijuna za Češku. No, e, radna mjesta se ne mogu ukupiti, ona se moraju stvoriti, naročito za mlade i zbog toga treba poticati gospodarstvo. Zato ovakve mjere kao što je inicijativa treba popratiti mjerama na nacionalnoj razini i treba naročito poboljšati prijelaz iz obrazovanja na e, tržište rada što se treba odvijati što glađe moguće. Trebamo dakle uskladiti potrebe i vještine mladih sa potrebama i potražnjom na tržištu rada, trebamo olakšati pokretanje poslovanja poduzeća, trebamo omogućiti nastajanje startupova, trebamo omogućiti staževe i trebamo djelovati zajednički kako bismo riješili nezaposlenost u korijenu, a ne da budemo prisiljeni učiti ljude kako se radi u budućnosti. Hvala vam lijepa. U ime kluba GUE NGL, gospodin Ljar, Ljarik. Merci, monsieur le président. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Gospođo Prvenice, dragi kolege, uzevši u obzir hitnost e, i to da moramo dati odgovor na siromaštvo nezaposlenost mladih, mi pozdravljamo rješenje da se poveća predfinanciranje, da se odmah e, deblokira jedna milijarda sredstva za obveze, e, za inicijative za mlade. Sada je na članicama da se angažiraju kako bi taj novac doista pristigao do mladih, kako bi bio učinkovit. S druge strane moramo pripaziti da taj program bude poboljšan i da iznos iznosi koji se daju za zapošljavanje i obrazovanje i usavršavanje mladih budu dostatna. Sve to stoji u izvješću gospođo Manašatije. Mi znamo da će uspjeh te inicijative biti e, dosta nedostatan kako bi šest milijuna mladih koji su nas nezaposleni mogli e, naći radno mjesto i to uz pravednu praću pravo na posao bi trebalo biti u samoj srži rada Europske unije. U tom smislu bi trebali stvoriti eh, europsku službu eh, obuke i usavršavanja i sigurnosti radnih mjesta. Mislim da je hitno potrebno da stvorimo preduvjete za budućnost svakog mladog europljanina. Hvala vam. Hvala. U ime zelenih riječ ima Renke. Dear President, dear colleagues and also dear member Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja sam zastupnica u parlamentu tek deset mjeseci i moram reći da mi je već dosta. Dosta mi je da razgovaramo o nezaposlenosti mladih, a da ne vidimo nikako djelovanje. Dosta mi je toga što zemlje članice to ne shvaćaju ozbiljno i dosta mi je toga što stalno moram ponavljati isto. Možda je to nešto što ovisi samo o meni, možda sam previše e, nestrpljiva, no e, mladi više ne smiju biti strpljivi. Osim toga, već smo sada 2015. godini, dakle, dobro jutro, države članice, probudite se, predugo ste spavale. 30% predfinanciranja što sada predlaže Komisija za inicijativu za zapošljavanje mladih je konačan alarm. Mi smo iznijeli ovaj prijedlog u parlamentu i usvojili smo ga vrlo brzo u hitnom postupku i se slažemo da treba djelovati sada i sada je na zemljama članicama da učine isto, da iskoriste ovaj novac e, i da on dopre do mladih u Europi zato jer je to njihova politička odgovornost. Thank you. Hvala. Prihvaćate li plavi karton gospodina Jakovčića? Da? Redu. Gospodine Jakovčić, izvolite. Ste prihvatili plavu kartu. E, htio bih vas pitati, poštovana kolegice, mada djelomično razumijem vašu ljutnju i vaš ton govora, ali da li vam se ipak ne čini da je ovom odlukom napokon komisija koja je povećala

potpuno se slažem da smo naporno radili na ovom prijedlogu u parlamentu i da smo ga ubrzali u usvajanju, ali sada je nadležnost zemalja članica djelovati zato jer one imaju tu odgovornost da ta sredstva dobro do mladih ljudi i da ih ulože u programe za mlade i trebaju se mladu, mladim snagama boriti protiv nezaposlenosti mladih. Eh, Reintke, eh, on... Hvala. U ime FDD-a, gospođa Laura Đeja. Un prego. Grazie, presidente, komisar. Hvala, gospodine predsjedavajući, hvala povjerenice i hvala izvjestiteljici. Svi smo se uskladili i u ovom postupku smo se dogovorili i to ubrzanim postupkom, e, no čini mi se da je operacija uspjela, ali pacijent je Naime, nažalost, e, kada zemlje članice i tu govorim o Italiji jer sam naviknuta na samokritiku, raspolažu ogromnim sredstvima, one ipak sramotno njima upravljanju. Ja se mogu stidjeti svoje zemlje i također sramotnim načinom na koji upravlja resursima. I tu mislim na jamstvo za mlade, mislim na jednu praznu kutiju o kojoj se nije komuniciralo, o kojoj se nije koristilo i gdje se nije vodilo ni najmanje računa o, mladima, o njihovim prioritetima, o njihovim željama i njihovim mogućnostima. Nije se pratilo ništa, nije se informiralo nikoga i to je ocjena koju danas želim dati. Stidim se jedne zemlje koja uz sva ova sredstva koja dobiva je imenovana od suda kao jedna zemlja koja je dala najmanje svojim mladima. Europa pomaže zemljama, ali moja zemlja je tu neuspješna. Hvala gospođa Džeja. Prihvaćate li plavi karton gospodina Bonifea? Prihvaćate li pitanje? Da. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Zbog zanimanja koje ste pokazali za predmet, a također čući neke probleme s kojima se slažem, želim pitati gospođu Adžeja zašto kao izvjestiteljica u sjeni u ime FDD-a nije sudjelovala niti na jednom sastanku izvjestitelja klubova, niti osobno, niti putem suradnika, jer na taj način nije nikako sudjelovala u radu, niti je pomogla u obrzavanju ovoga predmeta, niti u usmenom pitanju komisiji i vijeću, što sam spomenula u prethodnom izlaganju. Ne smatrate li da e, ako kritizirate rad nekoliko mjeseci, e, zapravo zaslužuje vaše veće zalaganje, osim samo jednog minutnog izlaganja ovdje u plenarnoj. Hvala. Io ringrazio il collega. Zahvaljujem kolegi benifeu no, kao pripadnica jedne, jednog od najmalobrojnijih klubova u ovom parlamentu, ja sam izvjestiteljica za dva predmeta i e, kada budem vidjela da gospodin Benifej dolazi na odbor e, isto često kao što i ja često dolazim na sastanke odbora, onda će gospodin Benifej moći mi uputiti svu kritiku koju želi. Gospodin Leta, kojeg vi vrlo dobro znate, se hvali o programom jamstva za mlade i najavljivao je milijune radnih mjesta, ali u potpunosti je doživio neuspjeh. Dakle, shvatite to. E, hvala na ovom razmatranju unutarnjih političkih pitanja Italije, a sada je riječ ima gospodin Marušik. Panie przewodniczący, szanowni państwo, musimy sobie zdać sprawę. Poštovani predsjedatelju, dame i gospodo, moramo shvatiti da nezaposlenost u određenoj skupini u ovom slučaju govorimo o mladim ljudima doista ukazuje na nezaposlenost općenito i zato se ne smijemo baviti time da sve guramo po tepih jer na taj način ništa nećemo promijeniti. Ako budemo imali neke umjetne alate, umjetne mehanizme kako bismo te ljude doveli na tržište rada, to će samo dovesti do povećanja nezaposlenosti među drugim skupama, skupinama kao što su ljevoruki, niski i tako dalje. Nezaposlenost je rezultat loših institucionalnih struktura. E, ne smijemo se boriti protiv simptoma, nego protiv uzroka, a uzroci su naravno neučinkoviti gospodarski sustavi. Ljude ne zapošljavaju tvrtke, nego potrošači kada potrošači imaju novca u džepu, onda taj novac troše i na taj način zapošljavaju ljude. Dakle, treba smanjiti poreze. Hvala. Sljedeće na redu Tom van den EPP, e klub zastupnika EPP-a. Hvala lijepa predsjedatelju, povjerenice, kolege. 7 milijuna mladih ljudi je nezaposleno. To je doista nevjerojatna brojka i neodrživa. 7 milijuna nezaposlenih mladih ljudi predstavlja ogromno financijsko opterećenje, ne samo za njihovu budućnost, nego za cijelu Europu i to se mora brzo promijeniti. Postignuti sporazum je važan korak naprijed. moramo započeti s inicijativom za zapošljavanje mladih i to znači da mladima koji su u najteže pogođenim regijama treba, treba, ih, treba za njih naći radna mjesta i trebaju biti osposobljeni i obrazovani. Postoji dokaz da možemo brzo raditi kada je to potrebno. Pokazujemo da je Europa velika u velikim stvarima, a sada je na državama članicama da osiguraju da ovaj novac bude dobro primijenjen i da se brzo primjeni kada govorimo o 30%, onda nema više razloga za okljevanje. Jasno je da ovo predfinanciranje samo jedan korak, a bit će potrebno i više kako bi se osiguralo da se ova bolna situacija promijeni. E, potrebno je primijeniti dugoročnu strategiju uz bolje uspoređivanje vještina, uz e, bolje poduzetništvo, uz osposobljavanje i fleksibilnije tržište rada, a prije svega uz održiva radna mjesta. Očeno nam je potreban takav početni e, korak, a sada je lopta na terenu država članica. E, ovo nije samo pitanje toga što države članice mogu napraviti, trebamo si postaviti pitanje što je sljedeće svaki dobar igrač šaha uvijek razmišlja nekoliko poteza unaprijed i zato trebamo napraviti isto, trebamo e, okončati ovu situaciju oko nezaposlenosti mladih. Hvala lijepa, sada na redu Juta Steinruk, minuta i pol. Hvala vam lijepa. Nažalost, e, nemam još razloga slaviti veliku veliki uspjeh kada govorimo o suzbijanju nezaposlenosti mladih. E, od toga smo udaljeni još godinama. Međutim, ipak ova inicijativa pokazuje korak naprijed kako bismo okončali ovu situaciju. Zato zahvaljujem svima onima koji su se potrudili kako bismo ovo ostvarili jer u prošlih, nekoliko godina se previše toga guralo po tepih, previše smo samo razgovarali. Međutim, još e, ostaje puno toga što trebamo napraviti. Socijaldemokrati su puno puta ukazivali na to da se nezaposlenost mladih ne može riješiti e, politikom štednje, nego da je zajednička europska odgovornost da to riješimo, tu odgovornost moramo preuzeti, a upravo u onim državama članicama u kojima da se provodi štednja potrebno je upravo ovakvo predfinanciranje, a istodobno je potrebna i potpora uz smislene strukturne reforme koje svi mi moramo napraviti. E, borba protiv nezaposlenosti mladih e, mora i dalje ostati apsolutni prioritet svih nas, rekli ste gospođo povjerenice, ne samo u državama članicama nego i u europskim institucijama, ali i svugdje na licu mjesta i sada i vlade i e, tvrtke na licu mjesta trebaju nešto poduzeti u interesu su mladih, mlade generacije kojima je potrebna perspektiva i za to, moramo, za se moramo maksimalno potruditi. Hvala. Hvala vam lijepo, gospođo Steinruck. A sada je na redu zastupnica Antea McIntyre. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem izvjestitelju i povjerenici. Mislim da svi uočavamo da je nezaposlenost mladih vrlo ozbiljan problem i da postoji jasna potreba za djelovanjem. Zato podržavam ovaj prijedlog da omogućimo alociranje sredstva i njihovo korištenje kako bi se ubrzala provedba u državama članicama. Međutim, imam i e, određene zabrinutosti da predfinanciranje može E, dovesti do određenih poteškoća da ćemo u nekoliko godina e, imati e, tradicionalne fondove, odnosno sredstva koje će biti alocirani za ovakvu inicijativu. Moj klub zastupnika se uvijek zalagao za proračunsku disciplinu i iz tog razloga ni ovo ne smije biti iznimka, zato moramo pratiti, motriti rezultate, a da bismo imali pravi učinak moramo surađivati s državama članicama kako bismo imali primjerena rješenja koja će e, riješiti lokalne izazove s kojima smo suočeni. Vlada u Ujedinjenoj Kraljevini iskoristila ovu inicijativu kako bi nadopunila programe vlade a u e, mojoj regiji u West Midlandu oni su to nudili kroz lokalno poduzetništvo kako bi osigurali e, stažiranje, radno iskustvo i slično. I zadovoljstvo mi je što mogu reći da smo u West Midlandsu vidjeli 2,2 e, novih staževa u zadnjih mjesta za stažiranje u zadnjih pet godina. Hvala lijepa, a sada je na redu zastupnica Ines, Ines Kristina Zuber. Jedna minuta, molim vas. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Povećanje predfinanciranja za ovu inicijativu za zapošljavanje mladih je e, osnovni korak. S obzirom da su sredstva bila tako niska, države članice su imale problema u osiguravanju sufinanciranja. Kada govorimo o europskim sredstvima, e, vrlo često regije koje imaju najvišu nezaposlenost nisu ništa mogle napraviti ako nije bilo, ako ne dođe do povećanja pomoći, o čemu ćemo govoriti sutra. No, i dalje je riječ o iznosu koji je daleko ispod onoga što bi trebalo biti potrebno kako bismo doista ostvarili učinak na rješavanje problema nezaposlenosti mladih s, dvadeset s 21 milijardom u okviru programa. Pitam se hoćemo li na taj način i zamijeniti radna mjesta e, ovim novim radnim mjestima. Kada govorimo o vezi s poslodavcem, riječ je o jamstvu, ali više je zapravo riječ o jamstvu nesigurnosti. Hvala. Na redu je zastupnik Fontulis. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju, dragi kolege. Ovom inicijativom pokušavamo riješiti problem koji je posebno akutan u mojoj zemlji. Nezaposlenost mladih u Grčkoj službeno iznosi oko 60%, a možda je čak neslužbeno i viša stopa. Najgore je u svemu što nema naznaka da će se situacija uskoro promijeniti na bolje. I stoga razlog iz kojeg mislim da se stvari neće mijenjati na bolje je to što mislim da ovome pristupamo na pogrešan način. Umjesto da pokušavamo stvoriti radna mjesta, mi se fokusiramo na e, reosposobljavanje i na stažiranje i ostale elemente na kraju ćemo, nećemo napraviti ništa kako bismo stvorili radna mjesta. A jednostavno smo našli još jedan način da uzmemo europski novac iz proračuna. Hvala lijepa, na redu je Mihajla Šojdrova. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedatelju, pozdravljam odluku izvjestitelja i drugih kolega da jasno podrže prijedlog komisije da se poveća iznos za inicijativu za zapošljavanje mladih. Predfinanciranje od 1 milijarde eura u 2015. dokazuje da Europska unija ozbiljno, vrlo ozbiljno shvaća ovu borbu protiv e, nezaposlenosti mladih. Ako želimo da se ta sredstva doista učinkovito iskoriste, onda trebamo vrlo pozorno i pratiti kako naše vlade koriste taj novac. Ja osobno sam u bliskim kontaktima s dužnosnicima u našem ministarstvu rada i pratim kako se pripremaju i stvaraju takvi programi. Moje informacije su da je Češka republika dobro pripremljena za apsorpciju tih e, sredstava za predfinanciranje, pogotovo u regijama s visokom nezaposlenošću. Osim Praga gdje imamo nisku nezaposlenost, imamo e, još dvije regije u kojima postoji visoka nezaposlenost, više od 25%, e, a i to kod mladih ljudi do 25 godina starosti i zato bih željela veću potporu za e, radno osposobljavanje prilikom korištenja ovih sredstava, a to moramo shvatiti kao ulaganje u svoju budućnost, ulaganje koje će dati poticaj i dati samopouzdanje mladim ljudima. Drago mi je što ovaj prijedlog uživa toliko veliku potporu. Hvala lijepa. Sada je na redu Marita Uvskog. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Čuli smo za talijanski primjer i druge primjere, ali ja ću govoriti o svojoj zemlji, o Švedskoj. E, gospodarski i društveni uvjeti se mogu smatrati manje problematičnima u Švedskoj. Međutim, čak i u Švedskoj nezaposlenost mladih je prilično visoka. Dodatna potpora je usmjerena putem ove inicijative za zapošljavanje mladih i mladima u Švedskoj. Vlada je prošle godine u Švedskoj odlučila da će iskoristiti mali dio te potpore upravo zato što nisu željeli e, potrošiti vlastita proračunska sredstva. E, tako stvari funkcioniraju u Švedskoj. Ovo može dovesti do rezultata, međutim postoje zemlje u kojima je to potpuno nemoguće financirati zbog gospodarskih e, rezultata, zbog gospodarske situacije. Oni jednostavno nemaju e, novac koji bi mogli odmah upotrijebiti, a novi novac može pomoći kako bi ova inicijativa za zapošljavanje mladih pomogla mladima da ne budu nezaposleni. Morate imati dva, e, dva e, suprotna pola kako biste se s ovim mogli uhvatiti u koštac. Hvala. A sada gospođa Ansande. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja bih htjela pozdraviti rad izvjestiteljice i komisije. Ustupiti pred financiranje ovom fondu znači će pokretanje inicijativa protiv siromaštva mladih i to je svakako dobra vijest. To je dokaz da Europska unija može konkretno i brzo djelovati, te isto tako i učinkovito djelovati u situacijama krize. E, rekavši to, ipak treba reći isto tako da je sada sve na državama članicama. Treba podnijeti razne mjere, potaknuti usavršavanje, dati mladima želju da osnuju vlastita poduzeća ili pak prilagoditi usavršavanja novim digitalnim zanimanjima. Što se mene tiče, ja bih htjela inzistirati na jednoj točci. Prekogranična mobilnost. To je nešto što mladima omogućuje da lakše iskoriste profesionalne prilike koje im se nude s druge strane granice. Ta mobilnost e, naravno znači i određeno učenje jezika, a u mojoj zemlji francuska vlada želi ukinuti bilingvalne razrede što ide u potpunosti u suprotnom smjeru od svih ovih napora koje mi ovdje činimo. Prekogranična mobilnost također znači i bolje informiranje o ponudama radnih mjesta u inozemstvu te stvarna e, ekvivalencija diploma. To su sve razne mjere koje se međusobno nadopunjavaju koje nam omogućuju da zajedno napredujemo kako bi se borili protiv zaposlenosti mladih. Hvala vam. Hvala vam, gospođo zastupnice. Hvala, sljedeće na redu Vilija Blinkević-Jute. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Čestitam izvjestitelju i podržavam opredjeljenost komisije da poveća stopu predfinanciranja. To bi trebalo pomoći državama članicama da se pozabave na najučinkovitiji i najbrži mogući način s problemom nezaposlenosti mladim. Ako ljudima potrebna pomoć u pronalaženju radnog mjesta um, i nastavku obrazovanja ili dobivanju stažiranja, prema najnovim izvješćima zbog teške gospodarske situacije nisu sve države članice u mogućnosti provesti ovu inicijativu za zapošljavanje mladih. I stoga je ovaj prijedlog važan korak naprijed u ulaganju u mlade ljude. Provedba mjera u okviru ove inicijative e, mora se posebno sredotočiti na one s nižom razinom obrazovanja i na e, osobe s poteškoćama ili na one koji imaju druge poteškoće. Želim vam skrenuti pozornost na to da dugotrajna nezaposlenost ili nemogućnost da nađete radno mjesto ima veliki negativni učinak na gospodarstvo, može i negativno utjecati na same mlade ljude. Na primjer, oni mogu razviti određene zdravstvene, mentalne probleme, mogu postati i kriminalci. I stoga pozivam države članice da iskoriste na najučinkoviti mogući način ove mjere predfinanciranja. Zastupnik Havi Lopez, jedna minuta. Hvala vam lijepa. Prije svega pozdravljam povjerenicu i zahvaljujem na olakšavanju uvjeta za prefinanciranje u svim državama članicama kada govorimo o nezaposlenosti mladim. Dosta toga je rečeno i o radu parlamenta zemlje koje su suočene s nezaposlenošću mladih su i zemlje koje imaju najveći problem s dugom. To trebamo gledati međusobno povezano. Ono što danas radimo je e, samo e, guranje stvari po tepih ako ne budemo imali prave mjere za suzbijanje ovog nezap, ove nezaposlenosti. Obično je ta stopa nezaposlenosti među mladima duplo veća nego e, opća stopa nezaposlenosti. u Kadizu imate recimo istu stopu nezaposlenosti kao u pojasu gaze. Eto, to se događa u Europi. To je prava e, hitna situacija koju Europa i države članice trebaju riješiti. Hvala lijepa, a sada je na redu gospodin zastupnik. E, Prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Prvi govornik je gospođa Dežunklen iz Europskih pučana. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja također čestitam e, izvjestiteljici, izvjestiteljima u Sjeni, posebice komisiji što nam je donijelo ovo izvješće u tako brzom roku zato što je to važno. To je vrlo važno za mlade ljude u Europi da će im se pružiti podrška i da će im se dati e, potrebno usavršavanje i potrebno obrazovanje kako bi mogli ponovno biti zaposleni. Činjenica da predlažemo da se sada ustupi neoma potrebno predfinanciranje je znak državama članica da moraju djelovati, da moraju uspostaviti strukture kako bi se pružila podrška malim ljudima. Ja sam ohrabrena vašim riječima, povjednice, što ste rekli da ćete redovito izvještavati Europski parlament o napretku koji ćete konstantno pratiti vezanih uz učinkovitu provedbu ove inicijative, jer je važno da se ta financijska sredstva potroše na pravilan način. Prije svega se radi o tome da se steknu vještine, da se pruži usavršavanje tamo gdje ono je potrebno u radnom svijetu, zato što se često u prošlosti događalo da smo obrazovali mlade ljude, pa i ne tako mlade ljude, za karijere i s vještinama koje nisu potrebne u radnom svijetu. Stoga mislim da je to vrlo važna točka na kojoj se moramo svjedočiti. Dakle, potrebne vještine za današnji, današnje tržište rada. Hvala vam. Sljedeći govornik je zastupnik Viktor Negresku. Mikrofon. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja bih također htio zahvaliti izvjestiteljici i komisiji na ovom projektu. Tih 7 milijuna mladih nezaposlenih osoba, tu se radi o sudbinama o kojima se netko treba brinuti. Nije to mala brojka. Jedna milijarda eura za predfinanciranje, za boju protiv zaposlenih mladosti je dobro, ali to treba još nadopuniti drugim mjerama. Europski parlament, i tome veseli, želi da brže reagiramo, da nađemo rješenja za borbu protiv nezaposlenosti. Ovo predfinanciranje i povećanje stope od 1 na 30% je već dobro, ali sada i države članice moraju pozitivno na to reagirati. Što se tiče rumunske vlade, mogu vam reći da tu postoji određena podrška za provedbu tih mjera zato što je Rumunska bila jedna među prvim državama članicama koja je imala pilot projekte za jamstvo za mlade. To sve sada treba pretođiti u stvarnost, što znači da će biti potrebna sada i dostatna sredstva za podršku mladima. Hvala vam lijepa. Gospodin Marijas, izvolite. Hvala vam. Inicijativa za zapošljavanje mladih sadržava 6,4 milijardi eura, iako imamo visoku stopu nezaposlenih mladih. Svaki treći euro zapravo je potreban. Potrebno ga je izdvojiti za tu svrhu i treba redovito i e, nadopunjivati taj fond za podršku mladih. 50 e, i nešto postoji se zaposlenih mladih u Grčkoj, Španjolskoj i Portugalu i vrlo je važno da postoje određene inicijative, ali upravo nedostaje javnim na javnih novaca onim, onim, onim državama koje žele sufinancirati taj fond i koje žele osigurati stručno usavršavanje. Grčka ima velikih poteškoća i što se tiče stope kofinanciranja. A gospodin Dragi i drugi i dalje guše grčko gospodarstvo. A na taj način neće funkcionirati ovo ustupanje sredstava. Hvala vam. Prihvaćate li plavi karton kojom upućuje kolega zastupnik Novakov? Gospodine Novakov, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavatelj. Da, doista. Vrlo je važno povećati na 30% predfinanciranje kada se radi o programima s kojima želimo potaknuti zapošljavanje mladih. Ali pritom ne smijemo zaboraviti ni reforme niti ulaganja. Ne možemo jednostavno dostići taj cilj. Moram vas podsjetiti na to da postoji velike razlike među državama članicama i da je teško apsorbirati to financiranje i zbog toga će u budućnosti države članice se morati još i jače angažirati kako bi stvorili radna mjesta za mlade. Napori država članica treba iskoristiti kako bi se pretočili ta financijska sredstva u stvarnost, ali i u reforme. Koje je vaše mišljenje o reformama? Izvolite. Gospodine Marijas, možete odgovoriti. Hvala vam. Trenutno situacija je takva. Kako bi Grčka dobila kofinanciranje, mora naravno prvo naći novac za to. Ali ako zbog memoranduma imamo rezove u javnim rashodima, onda je jasno da se neće naći taj novac kako bi se u Grčkoj te mjere mogle kofinancirati, kako bi se mogli postići ti rezultati koji se žele ostvariti pomoću ove inicijative. U grčkim bankama uopće više nije moguće dobiti kredita. Niti jedan euro se ne daje bankama kako bi one pak davale kredite. To je glavni problem i mislim da to treba uzeti u obzir. Da, imali smo, imali sam ograničeno vrijeme za odgovor. Hvala. Sada je gospođa Benika Bilbao, sljedeći govornik. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja se naravno slažem s ovom reformom naših propisa kako bi što prije mogli pokrenuti inicijativu za zapošljavanje mladih. To je naš prioritet. Ali žao mi je što komisija nije provela strožu analizu e, razloga zbog kojih države članice koje imaju te poteškoće nisu uspjeli ostvariti odgovarajuće operativne projekte. I žalim isto tako što imamo velik broj država članica koji žele imati centraliziran pristup za te programe i koji ne žele uh, ustupiti nadležnost uh, onima koji su stvarno na terenu prisutni koji znaju situaciju, dakle uh, da se to sve odvija u okviru javno-privatnih partnerstva. To je ono što će postići najbolje rezultate. Pet financiranja da to je u redu, ali treba shvatiti koji su uzroci problema i to treba riješiti. Stoga me zanima jeste li pripremili ili namenavate pripremiti analizu tih problema. Hvala vam. Gospođa Paloma Lopez Bermejo. Hvala vam, gospođa predsjedavajući. Želim jasno reći da mi nismo protiv jamstva za mlade, ali da se ne slažemo sa načinom na koji se ono provodi u nekim državama članicama, među njima i Španjolskoj. Mi odobravamo financiranje ali to nije glavni problem, kao što to nisu niti e, aktivne politike za borbu protiv zaposlenih mladih. Problemi su vezani uz eh, usporen gospodarski rast koji omogućava mladima pristup tržištu rada. Problem nezaposlenosti mladih nećemo riješiti tako što smanjujemo eh, socijalna prava ili što ugrožavamo eh, radnike. To neće dovesti do povećenog broja stalnih radnih mjesta. Komisija se osvrnula na države članice koje su već pokrenuli te programe, no ti programi su bili ograničeni, e, ograničene prirode, a revizorski sud je uputio na rizike vezano uz provedbu tih programa. Ako želimo imati kvalitetne programe, to e, mora e, biti vezano uz odgovarajuće mjere vezanih uz socijalnu zaštitu. Hvala vam, gospodin Markovali. Hvala. Želim iskoristiti minutu na raspolaganju kako bih od povjerenice zatražio jedno obećanje. Naime, htio bih da u narednim godinama svi programi koji se pripremaju za rješavanje ovog temeljnog problema nezaposlenosti mladih dovedu do dodane vrijednosti. Ne smijemo više si dopuštati floskule gdje e, recimo premijer kaže u Italmo ostvarili veliku pobjedu u Europi, jednu milijardu sredstava, a e, ostvareno je tek nekolicina radnih mjesta od sredstava. 412 tisuća mladih je e, upisano, ali ponuđeno je samo 12 tisuća mladima radnih mjesta. Dakle, Zbog toga će građani biti sve skeptični, a neće vjerovati u projekt europske zgradnje. Hvala. Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, Uzavši obzir kritičnu situaciju mladih ljudi u Europi, je prijedlog Europske komisije koji ima za cilj povećati sredstva za predfinanciranje ove inicijative, prilika da vrlo brzo popravimo tu situaciju. Posebno e, smo zadovoljni što su Europski parlament i članice odlučili usvojiti ovaj prijedlog bez nepotrebnih amandmana, što će dovesti do e, brzog ustupanja tih sredstava. Rad e, gospođe tije i njenog osoblja će to isto tako i nagledati ali ja mislim da nezaposlenih mladih nije jedini problem za države članice, već postoji e, i od početka problemi vezanih uz e, praćenje i kontrolu ove inicijative. Mi znamo da je vrijeme ovdje ključni faktor, jer što su ljudi duže nezaposlenosti, to im je teže kasnije vratiti se ponovno na tržište rada. I približavaju se isto tako i granice siromaštva. Ako pređu tu granicu siromaštva, onda

Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kao što sam malo prije rekao, povećanje stope financiranja na posto ovih operativnih programa u okviru inicijative za zapošljavanje mladih je vrlo dobar prijedlog i ja pozdravljam taj prijedlog Europske komisije. Ipak treba žaliti zbog toga što je došlo do manjka napora vezano uz prenošenje te inicijative javnosti. Treba reći da lokalne i regionalna tijela samouprave e, igraju važnu ulogu kada se radi o tome da ta informacija pristigne sve do tih mladih ljudi. I zato se nadam da će države članice kako i tijela lokalne i regionalne samouprave dati sve od sebe kako bi poboljšali svoje vlastite kapacitete, a istodobno je su potrebne određene reforme kako bi poboljšali način rada agencija za zapošljavanje. Na taj način možemo olakšati pristup mladima kvalitetnim radnim mjestima. Hvala vam. Hvala lijepa. S tim smo došli do kraja postupka spodnog javljanja za riječ. Ja dodjeljujem riječ e, gospođi potpredsjednici Tajsen u ime komisije. Gospođa Tajsen. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Ovom prilikom vam još jednom želim zahvaliti za e, široku podršku ovom programu i želim tome još nadodati sljedeće. Kada glasujete o e, ovom prijedlogu, onda očekujemo da će vijeće vas slijediti i da već u svibnju možemo onda prijeći do realne isplate ove visoke stope predfinanciranja. financiranja. Krajem 2015. godine ćemo zatim imati izvješća o napretku država članica i kao što smo već i obećali ćemo vam predočiti ta izvješća. Već sad se veselim raspravi s tim u vezi u ovom važnom domu. Zatim ćemo kasnije 2016. godine parlamentu prikazati e, jednu globalnu e, analizu učinkovitosti i rezultata e, zajedno sa podrškama iz Europskog socijalnog fonda i iz jamstva za mlade. Dakle, jasno ćemo vam pokazati što smo ovdje zajednički uspjeli postići, a isto tako ćemo vam i pokazati e, kako su države članice tome pridonjele. U međuvremenu ćemo kada se radi u državama članicama pružati podršku e, lokalnim regionalnim tijelima samouprave naravno u okviru naših ovlasti. Mnogi su nas pitali je li to dovoljno. Naravno da to nije dovoljno. Isto tako se postavljalo pitanje je li proračun jamstva za mlade dovoljan kako bi se mladima pružala radna mjesta. Također smo čuli pitanje je li naša politika vezana uz, uz nezaposlenih mladih dovoljna. Ne. Te mjere same po sebi nisu naravno dovoljne, zbog toga imamo i dodatne fondove. Imamo sad ovo posebno jamstvo za mlade, ali osim toga isto tako znamo da u mnogim državama, u mnogim regijama postoje da su postale financijale prepreke kada smo počeli pokretati takve projekte. Putem e, visoke stope financiranja sada te prepreke možemo ukloniti i stoga stvarno možemo sada s time krenuti. Osim toga imamo još i sredstva iz ESF-a, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, imamo dodatna sredstva kako bi mogli ulagati u mlade ljude. Imamo program EASY, program za socijalno zapošljavanje, imamo program Erasmus i druge programe, a i što se tiče naših politika, naravno da to sve nije dovoljno. Nezaposlenost e, se tiče ponude i potražnje, to svi znamo, moramo raditi na ovim stranama i zbog toga će Europska komisija insistirati na tome da imamo održiv gospodarski rast, da stvaramo radna mjesta, a to je isto tako i razlog zbog kojeg ćemo iskoristiti inicijative kako bi se borili i protiv e, dugotrajne nezaposlenosti, kako bi imali više isto tako i stručnog usavršavanja, e, pa i za mlade. Potrebna nam je razumna politika tržišta rada u državama članica, ima mnogo toga više. I u tom smislu treba sada gledati na ovaj paket u Ali ako svi ispune svoju odgovornost, onda možemo nešto pokrenuti, možemo mladim ljudima ponovno pružiti perspektivu, to sam duboko uvjerena, a pomoću ovog e, amandmana kojeg se danas e, velikom, s velikom podrškom e, podržali, možemo to sve učiniti. Još jednom vam zahvaljujem i čestitam vam na izvanenoj brzini s kojom ste riješili ovo pitanje. Hvala vam. Sada izvestiteljica, gospođa Mona Šatije. Gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, htjela bih vam čestitati. Zbog načina na kojeg smo s ovom uredbom, s ovim napretkom doprinijeli tome da uklonimo sve prepreke pred financiranjem zajedno naravno s mojim kolegama. Ta se prepreka činila nesvladivom, a sada ovime damo veliki zamah, veliki signal da priznajemo da Europa ima poteškoće na terenu. Htjela bih apelirati na kolege tijekom sutrašnjeg glasovanja da se ne zavaravamo. Mi se svi slažemo o, samom sadržaju. To financiranje je jedan od e, dijelova slagalice u borbi protiv nezaposlenosti. To nije jedina E, poveznica kao što je to gospođa Povjerenica rekla, ali ako budemo sutra imali jako glasovanje, onda ćemo sutra svim čelnicima država e, i, vlada pokazati da nismo samo za poticanje, da smo zato da od njih tražimo njihov angažman kako bi ova inicijativa za zapošljavanje mladih doista uspjela. Ne radimo to kako bi si oni pridali sve zasluge, nego zato što će ona uspjeti tako što ćemo mi aktivirati naše europske politike kako bi mladi našli stvarno radna mjesta i to kvalitetna radna mjesta. Naše glasovanje sutra tiče se upravo tog zahtjeva kojeg ćemo istaknuti prema državama članicama. Treća točka koju sam htjela naglasiti je sljedeća. Gospođo povenice, kao što ste shvatili, mi nećemo popustiti. To znači da nakon poslije tog rada kojeg smo zajedno vodili kako bi ostvarili uspjeh tog penvenciranja, ćemo da mi očekivati rezultate, a rezultata će biti ako projekti budu kvalitetni projekti. Dakle, treba vidjeti kako se situacija na terenu. Mi želimo izvješće, mi želimo s Europskom komisijom e, pratiti to pitanje u okviru odbora za zapošljavanje. E, želimo dakle vidjeti kakav će biti povrat taj političkog angažmana e, kojeg koje danas na večer ruku uz ruku s vama pokazujemo. Mi smo suglasni oko toga. Kolegice, molim vas da završite. Rečeno je da inicijativa za zapošljavanje mladih nije dovoljna. Ja na to kažem da mi imamo druge alate. Jamstvo za mlade, to se tiče Europskog socijalnog fonda, to je ono što se radi kako bismo te nezaposlene mlade ljude vratili na tržište rade i to je nešto na čemu sustavno radimo. Hvala vam lijepa. S